otvoreni demokratski izbori kako bi ljudi odabrali svog vođu, kako bi živjeli dostojanstven život. Hvala lijepo, zastupnica Inčir. Dragi kolege, dolazim iz redova socijaldemokrata i uvjerena sam da treba živjeti u miru i slobodi. Treba živjeti i uzajamčena demokratska i socijalna prava. Nažalost, međutim, vidimo da iz Venecuele stanovnici bježe upravo zato što nemaju zaštićena ova prava. Više od 4,5 milijuna venecuelanaca je napustilo svoju zemlju, velik broj njih nastavlja napuštati zemlju. I UNHCR je to oslikao kao jednu od najgorih humanitarnih kriza. Došlo je vrijeme da, da narod Venecuele može ostvariti svoja prava. Dakle, demokratski slobodni izbori, zaštićena temeljna prava, socijalna sigurnost i pristup osnovnim uvjetima života. Moramo zato povećati svoju humanitarnu potporu u toj zemlji. Hvala vam. Zastupnica Bilbao Barandika. Jedna minuta. Hvala vam. Međunarodna konferencija koja je održana za pomoć ovoj zemlji. Dan donijela nam je neke statističke podatke vezane uz ovu zemlju. 4,5 milijuna stanovnika je napustilo ovu zemlju. 80% njih se smjestilo u susjednim zemljama. Međutim, vidimo tamo i porast ksenofobije, nažalost. Stoga treba ponovno sagledati fondove koji su na raspolaganju za upravljanje ovom situacijom. Valja sagledati preuzete obaveze donatorske konferencije i pomoći toj zemlji. Visoki predsjednik je na konferenciji u Briselu istaknuo da moramo osmisliti rješenja koja će pomoći venecolancima u njihovoj zemlji, te vas pozivam da to i učinite. Tamo se moraju organizirati slobodni izbori. Hvala lijepo. Zastupnik Kempa, izvolite. pani poseł. Ne vidim zastupnicu Kempa. Dajem riječ zastupniku Davidu Legi. Pan David Lega, pan poseł David Lega. Zastupnik Lega, jedna minuta. Hvala vam. Gospodine Borel, kada smo govorili o krizi u Venezueli tijekom srpnja, ja sam rekao da e, ljudi tamo umiru od gladi. To je nekoć bila bogata zemlja. To su činjenice. Također je činjenica da se te ljude ubija i da to rade snage predsjednika Madura. Također oni koji su uspjeli napustiti Venecuelu, učinili su to bez potrebnih dokumenata, te zbog toga nemaju osnovna prava. Oni su zato jako osjetljiva skupina kada je riječ o mogućem zlostavljanju, seksualnom zlostavljanju i ostalim. Dakle, nemaju osnovna prava zajamčene. Tu također imamo brojne slučajeve nasilja. Maduro je stvorio jedan, jedan od najgorih eh, migrantskih tokova najgore migrantske krize. Stoga pozivam proširenje europskih mjera kojima će cilj biti upravo Maduro. To se odnosi na embargo e, oružja, na nemogućnost putovanja i zamrzavanje imovine. Također onim kolegama koji nastavljaju podupirati Madura, koji se protive našem djelovanju, pozivam ih da pomognu stanovnicima Venecuele. Sigurna sam, siguran sam da postoji posebno mjesto u paklu za takve kao što su oni. pan posel Nikos Andrulaki. Hvala vam, zastupnik Nikos antropi. Hvala vam. Više od četiri milijuna ljudi je prisiljeno napustiti svoju zemlju zato što žive u očajnim uvjetima. Dakle, dobili smo podatke od UNHCR-a koji se toga tiču ti bro, te brojke će i porasti. Govorimo o 6 milijuna izbjeglica do kraja 2020. godine. Jedan od najvećih pokreta stanovništva u modernim vremenima. Zato tu ne možemo primjenjivati opće ekonomske sankcije. One bi mogle nadalje pogoršati humanitarnu krizu u toj zemlji. Moramo pogledati tko je kriv za ovu situaciju, ko treba preuzeti odgovornost. Europska unija se treba zalagati za političko rješenje u toj zemlji i to u suradnji sa međunarodnim promatračima. Treba organizirati slobodne izbore. Tamo je čitavo stanovništvo porobljeno. Moramo ukinuti potporu takvom režimu iz naših redova. Dziękuję panie pośle. Mam pytanie w ramach pan Hvala. Zastupnik Sokol bi vam postavio pitanje. Prihvaćate li pitanje? Plavi karton. Proše zaožiti sluhavke. Stavite slušalice, molim vas. Pan Lakis? Andrulakis. Zastupniče Andrulakis. Obraćam se vama, zastupniče Andrulakis. Prihvaćate li plavi karton? Pitanje zastupnika Sokola. Da. Zastupniče Sokol. Izvolite, postavite pitanje. Hvala vam. Drago mi je da sam konačno čuo nekoga s ljevice da kaže nešto više o uzrocima ovoga što se događa. Moje pitanje je sljedeće režimi Čaveza i Madura su oni koji su uzrokovali sve ovo što se događa u Venecueli. Možemo li ih okriviti za to? Hvala vam na pitanju. Sada ćemo čuti odgovor gospodina Lakisa, Imate 30 sekundi. Hvala vam na pitanju. Humanitarna kriza u Venecueli i drugim zemljama je nešto za osudu, za osudu svih onih koji su odgovorni. Ne smijemo se tu bojati reći kako stoje stvari, prozvati one koji su odgovorni. Savršeno je jasno da gospodin Maduro ovdje nosi veliku odgovornost i da je to dovelo do ovog tragičnog razvoja situacije u Venecueli. Hvala vam, zastupnica Željana Zovko. Thank you, Um, uh, Hvala vam. Prije dvije godine smo dodijelili nagradu Saharov demokratskoj oporbi u Venezueli i poslali upozorenje vođama tamošnje uh, vlade da se stvari moraju promijeniti. Nažalost, ništa se nije poboljšalo i svjedočimo humanitarnoj katastrofi. 4,5 milijuna izbjeglica, 6 milijuna izbjeglica, do 2020. Ukoliko se ovaj trend nastavi, prema procenama 6,5 milijuna venecuelanaca bi moglo napustiti svoju zemlju do kraja 2020. Situacija u regiji se ne može riješiti bez uključenja šire međunarodne zajednice. Zbog toga podržavam komisiju i napore kojima se želi ispregovarati tranzicija, omogućiti organizacija nadgledanih E, o slobodnih izbora. Demokracija se mora ponovno uspostaviti u toj zemlji i mora je postojati i sustav kontrole. Hvala lijepa. Hvala vam. Zastupnica Julie Ward. The Venezuelan refugee Tamošnja izbjeglička kriza je najgora izbjeglička kriza u 2020. I to je jedna kriza u kojoj se ne pomaže dovoljno. Pa ipak ne vidimo naslove u novinama koji se bave ovom krizom. To je kriza koja je druga po važnosti nakon Sirije kada je riječ o ljudima koji su napustili svoju zemlju. UNHCR predviđa da će oko 6,5 milijuna ljudi živjeti izvan granica svoje zemlje do kraja iduće godine. To je gore od podataka iz Sirije. Pa opet pomoć da se ova kriza riješi koja utječe na milijune ljudi je nešto što još nije dovoljno. Imamo situaciju da stariji, osobe sa invaliditetom, žene, djeca, da su gladni, bolesni i da su često odvojeni od ostatka obitelji. Žene i djeca također riskiraju postati žrtvom zlostavljanja, fizičkog zlostavljanja, trgovine ljudima diskriminacija, egzil, sve to čini to da oni ne prijavljuju zločine koji se nad njima čine. Htjeli bismo da se i oni obuhvate sveobuhvatnim rješenjem koje će donijeti mir i stabilnost, a mi Evropljani ne moramo se suzdržati od bilo kakvog zazivanja vojne intervencije. Hvala vam. Riječ ima Tomislav Sokol. Jedna minuta. Hvala gospođo potpredsjednice

Hvala vam, zastupnik Liberacki. Hvala vam. Gospodine Borel. Bilo je jako teško prepostaviti što će se dogoditi kada je tamošnji režim počeo dijeliti stvari dokle god je taj pozitivni zamah trajao. Međutim, što se dogodilo? Siromaštvo, patnja naroda. Potom se tu nametnula dilema. Hoćemo li uvesti sankcije? I ovdje to mogu podržati. Ili ćemo predložiti rješenje. Primjerice, nafta za hranu, nafta za lijekove, da. Tako možemo pomoći tamošnjim stanovnicima. To je najvažnije. Hvala lijepo. Hvala. Zastupnica Santos, jedna minuta. Hvala vam. Humanitarna situacija, humanitarna situacija u Venezueli je postala doista dramatična. Brojevi su užasni. 90% stanovništva živi ispod granice siromaštva, više od 50% djece ne ide u školu. Ono što smo do sad vidjeli jest da, više, da je više četiri e, i pol milijuna ljudi napustilo svoju zemlju. Imamo također velik broj onih koji su raseljeni u svojoj zemlji te brojke će se samo povećati u 2020. financijski program koji je osmislila međunarodna zajednica da se pomogne izbjeglicama kasni i neučinkovit je s obzirom na ozbiljnost situacije. A velike su potrebe tamošnjih izbjeglica i stanovnika te je ova pomoć nedovoljna. Ono što moramo učiniti jest pronaći rješenje koje će omogućiti stabilnost toj zemlji. A to će jedino biti moguće ukoliko političari stave na prvo mjesto interes vlastite zemlje i prihvate organizaciju slobodnih izbora u toj zemlji. Hvala vam. Zastupnik Garcia del Blanco, izvolite. Hvala lijepo. Poštovani visoki predstavniče, uvaženi kolege, kao što smo čuli, Venezuela i tamošnja regija nalaze se u jednoj od najgorih humanitarnih kriza situacija će se najvjerojatnije pogoršati tijekom idućih mjeseci ukoliko se ne pronađe političko rješenje. Moramo napraviti analizu situacije. Prije svega se međunarodna zajednica mora još više založiti. Potrebno je izdvojiti više resursa. Govorimo o krizi koja se može usporediti sa onom sirijskom. To smo više puta čuli večeras. Moramo pronaći političko rješenje za ono što se događa u toj zemlji ukoliko želimo zaustaviti humanitarnu krizu. Po meni nema drugog načina za miroljubivo rješenje, to moraju biti demokratski održani izbori. Moramo priznati da tamo postoje dvije različite strane. Ne smijemo okretati leđa prošlosti, moramo prihvatiti odgovornost, moramo biti hrabriji. To se od nas traži i ja to tražim od vas, gospodine Borel. Također tražim od naših institucija hrabrosti da izađemo sa ove, da se maknemo sa ove mrtve točke i da pomognemo tamošnjim stanovnicima. Hvala vam, zastupnica Kinići. Hvala vam. Prije pet mjeseci smo vječnici održali raspravu o dramatičnoj situaciji u kojoj se nalazila Venezuela i danas ponovno raspravamo o, raspravljamo o istoj temi. Međutim, ovaj put znamo da se, da se humanitarna kriza pogoršala. Broj izbjeglica, među njima su i djeca koji su napustili zemlju iz sva iz dana u dan sve veći, a oni koji ostaju u Venecueli za njih je život sve teži također se krše njihova ljudska prava te su izloženi nasilju. U tom nepodnošljivom kontekstu za tamošnji narod od izuzetne važnosti da se čuje glas Evropske unije. Moramo intenzivirati naše napore da se napravi sve što se može u potrazi za mirnim rješenjem ove krize koje će dovesti do slobodnih izbora. Međutim, istovremeno moramo osigurati humanitarnu pomoć koja je potrebna da bi situacija bila ublažena i to za ovaj narod koji pati već jako dugo vremena. Hvala vam. Zastupnik Karlo Fidanca, izvolite. Hvala vam. Situacija u Venecueli je dramatična. Milijuni izbjeglica, manje moderni, ima zato se <laughs> manje o njima govori. Jedan mali korak je napravljen u Italiji. Tamo smo priznali pravo venecuelancima talijanskog porijekla koji su zatražili talijansko državljanstvo, uskoro će im se omogućiti da se vrate u domovinu. Dakle, u iščekivanju slobodnih izbora smatram da bi države članice trebale napraviti nešto više. Trebali bi razmišljati o povratu e, tamošnjih stanovnika koji su primjerice talijanskog ili španjolskog porijekla, omogućiti im da se vrate u domovine svojih očeva. U međuvremenu svjedočimo dolasku velikog broja migranata, ekonomskih migranata koji dolaze iz muslimanskih krajeva, a ne interesiramo se za kršćane koji su europskog porijekla i koji moraju napustiti svoje zemlje od narkokomunističkog režima koji uklanja oporbene predstavnike oporbe i izgladnjuje stanovništvo. Hvala lijepa. A sada imamo slobodno javljanje za riječ. Lopez Aguilar ima riječ, izvolite. Hvala, gospođo predsjednice. Visoki e, predstavniče Borel, dobrodošli. Opet e, Venezuela. E, je li imamo ikad plenarno zasjedanje bez ovakove rasprave? Situacija tamo je strašna. Dio moje obitelji livi u Venezueli Znamo to sa Kanarskih otoka. E, ljudi su u strašnoj situaciji od građanskog rata. E, čini mi se da ovo što govorimo ovdje da je to, izbjeglištvo. E, govorimo o ljudima koji su ostavili, napustili Venezuelu i žive u, logorima. mnogi žele doći u Španjolsku govorimo o 2019. 100% zahtjeva za azil izvezen Imali smo 4000 zahtjeva za azil prošlog tjedna. Moramo pokazati solidarnost prema tim ljudima, solidarnost naših sustava. Moramo prihvatiti izbjeglice. Počam od ljudi iz Venezuele Hvala lijepa. Gospođa Dali ima jednu minutu, izvolite. E, kriza u Venezueli je stvarna, pogoršava se. To nije slučajno. To je stvoreni desetljeća, e, desetljeća pokušaja e, Amerike da izolira te ljude ne da im da odrede svoju budućnost, e, e, iscijedila je to gospodarstvo. I sada ljudi bježe iz e, ove zemlje. Ovo situacija je sramota za našu, naš, naš dom. Maduro nema nikakvog autoriteta, on je prevarant koji trpa novce u svoj džep Evo, ehm, ehm, ehm, nudimo tim ljudima kruh, međutim cijelu pekarnu su ukrali drugi. Visoki predstavnik je rekao da milijuni i milijarde su u raznim bankama po svijetu. Venezuelanci moraju dobiti natrag svoj novac kako bi mogli dostojanstveno živjeti. Hvala lijepa. Gospodin Miguelas ima jednu minutu. Gospodine Borel, predsjednice, rekli ste da e, e, Evropska unija je dala 20 milijuna dolara da e, pomogne venezuelcima i da će učiniti više ali bankovni sektor je ukrao desetke milijardi e, e, dolara dolara e, Venezueli. Ako želite učiniti više, onda im vratite taj novac. Ako želite da se ukine sankcije, zašto Europa podupire sankcije SAD? Maduro is probably no great president. Maduro nije veliki vođa, nije veliki predsjednik, ali nema velikih predsjednika u svijetu. Situacija u Venezueli danas je prouzročena američkim eh, sankcijama. Eh, eh, jedna odvjetnička firma u Parizu sada dovodi u pitanje play an active role. Ovo što se događa tamo. Ukinute sankice i e, slijedite propise i pravila međunarodnog prava. Gospodin Fabio Castaldo ima jednu minutu. Grazie, presidente. Nonostante l'attenzione mediatica... Hvala vam. Bez obzira što se pažnja medija usmjerila na neke druge latinoameričke zemlje, situacija u Venezueli se nije poboljšala. Tek i danas je jedna od najgorih kriza. Venezuelanci sve teže trpe posljedice ekonomske krize bez premca, dakle u povijesti te zemlje, pa niti u cijeloj Latinskoj Americi. To je jedna kronična e, kriza i ne vidimo joj kraja. Tu se još pridodala i politička kriza. Došlo je vrijeme da nadiđemo oportunizam, moramo zajedno raditi kako bismo pomogli tamošnjem stanovništvu. Oni svakodnevno žive u stanju krize nema medicinskih usluga, nema lijekova, nema hrane, moramo se koordinirati kako bismo pomogli 16 zemalja koje je dotaknula ova kriza i koji su prihvatili 4,5 milijuna venecuelanaca koji su bili prisiljeni emigrirati. Konferencija međunarodne solidarnosti koja se održala u Briselu u listopadu je jedan korak koji se pridodao u ovom rješavanju situacije. Pokazali smo da možemo djelovati kada djelujemo zajedno. I prije nego što organiziramo još jednu konferenciju, neka se čuje naš glas. Thank you. I give the floor to the... Potpredsjednik komisije, visoki predstavnik e, e, Unije, e, Josep Borel ima riječ. Izvolite. Hvala lijepa dragi e, zastupnici Europskog parlamenta. Svi ste vi govorili o situaciji koja je dobro poznata. jasno je da imamo politički problem. E, u tome ne trebate uvjeravati. E, ja osobno imam problem savjesti. Mislim da i mnogi od vas ga imaju E, jasno je da bez obzira što možemo reći o režimu Madura, ova zemlja e, ima mnogo e, gospodarskih resursa, ona ih može iskorištavati. Od 2017. godine zbog sankcija koje su nametnute Venezuela ne može e, izvoziti 400 e, e, tisuća barela nafte, nafte dnevno, to znači 8 milijardi dolara. Četiri puta više od uvoza u, u zemlju. Ako se to nastavi, i ako doprinosi od e, nafte padnu 100% kao što se predviđa imat ćemo 300 tisuća osoba više koji neće imati ni hranu ni lijekove. Morali bismo biti slijepi da e, ne shvatimo e, da će broj izbjeglica ljudi koji napuštaju zemlju porasti jer zemlja ne može koristiti svoje resurse. politička kritika Madurova režima nije isprika. To nije isprika. Ali jasno je da bez obzira kako je kakav je to e, diktator, e, utjecaj sankcija se ne može zanijekati. Politička kriza e, ide ruku pod ruku sa humanitarnom krizom i ne možemo čekati da se nađe za to rješenje Do, i da međunarodna zajednica daje sredstva jer ne možete nahraniti desetke milijuna ljudi svaki dan Nemoguće je naći humanitarne resurse da bi se to napravilo. E, stoga e, politički problem je jedna stvar. Nitko me neće uvjeriti da moramo učiniti sve što možemo da se tamo održe slobodni izbori. Nitko mi o tome ne treba davati lekcije, ali ne smijemo e, zatvarati oči pred stvarnošću. Moramo naći rješenje koje će omogućiti da riješimo taj e, e, gigantski e, problem, tu humanitarnu krizu koja je rezultat gospodarskog gušenja. Možemo pripremati ovdje rezolucije, mm, možemo reći da nećemo nametati sankcije koje će štetiti venezuelanskom narodu. E, stoga Evropska unija nije nametnula sankcije protiv Venezuele. Ona je nametnula sankcije protiv njegova vođa Venezuele. Ne možete riješiti venezuelansku krizu e, samo osudama, e, samo osudivši narod na gladovanje. To je veliki politički problem i moramo ga E, rješavati politički. Ali ne smijemo zatvarati oči pred potrebom da se nađu rješenja. E, rješenja koje će e, zamijeniti humanitarnu pomoć koju međunarodna zajednica ne daje. Ne možemo, nećemo moći Eh, dati 5,5 milijuna dolara u donacijama. Trebali, smo, trebali bismo dati deset puta više. Ako govorimo, govorimo o tragediji ogromnih razmjera. Eh, nije problem komunist diktator, problem je da, da je ta zemlja u eh, političkom minskom polju Europa je mobilizirala svoje političke i diplomatske snage da stvari promijeni. Ne možemo zatvoriti oči pred činjenicom da se e, mjere poduzima koje zaista štete venezuelanskom narodu i to neće biti rješenje. Vjerujte mi. Mm, mm, oh morate, a, morate poštivati e, ograničenje vremena. E, pokušali smo koristiti diplomatske i političke reakcije u suradnji sa a, gospođom Bašale e, i nitko ne može reći da da političko vodstvo Venezuele nije odgovorno, ali iluzorno je očekivati da će e, broj izbjeglica pasti ako e, e, se zemlja i dalje guši ekonomski. Zatvaramo raspravu, glasanje će biti on the u siječnju. A sada imamo e, izjavu potpredsjednika Komisije Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o stanju ljudskih prava i demokracije u Nikaragvi. E, možete se javljati za slobodno javljanje za riječ elektroničkim putem i kartonima. E, instrukcije imate na ulazu u vječnicu plavi karton se može dati samo e, nakon govora zastupnika klubova. E, Saslućemo ćemo izjavu potpredsjednika Komisije visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku gospodina Borela. E, situacija u je zabrinjavajuća i neodrživa Europska e, unija ima dosljedno stajalište od početka krize. Naša politika je da podržavamo mirno i demokratsko rješenje. Kao i u slučaju u Venezueli, e, samo ljudi Nikaragve, narod Nikaragve može odlučiti o svojoj sudbini. Trebamo imati izbore sukladno demokratskim načelima E, vlada mora poštivati ljudska prava i slobodu naroda. Mi smo donijeli to stajalište prošlog siječnja nakon posjeta Europske e, e, unije Nikaragvi mi smo e, odlučili da koristimo sve instrumente za mirno rješavanje krize i spriječimo daljnje pogoršanje situacije ljudskih prava. E, e, Vlada u Nikaragvi je pristala da na pregovore i potpisala sporazum o oslobađanju političkih zatvorenika i demokratskih i demokratskim E, izborima. Međutim, ona nije ispunila obećanja. E, većina zatvorenika su otpušteni, ali mnogi su opet ušićeni. Političku slobodu ne vidimo tamo. E, kao reakcija na ove negativne signale, Vijeće za vanjsku politiku je usvojilo mjere individualnih sankcija. To znači za e, zabranjivanje ulazak u teritorij Europske unije i zamrzavanje imovine ljudi, organizacija koje su igrale ključnu ulogu u kršenju ljudskih prava u toj zemlji. Naše su sankcije individualne, reverzibilne i e, imaju za cilj da ne štete e, narodu u Nikaragui što je e, zatražio i parlament. E, trebamo napraviti napredak na sljedećim područjima kako bi se izašlo iz krize. E, vlada mora ispuniti obveze koje je preuzela u ovim sporazumima. Mi smo stalno ponavljali i ponavljamo javno i privatno kao dio zaključaka vijeća i sukladno e, preporuka, preko, preporukama OAS-a e, e, vraćanje političkih sloboda i pravnog statusa političkih organizacija i oslobađanje političkih zatvorenika. Drugo, potpuna suradnja sa i vraćanje međunarodnih e, e, e, ljudskih prava u Nikaragvi, uključujući i ureda visokog povjerenika za ljudska prava UN-a. Treće, sporazum o izbornoj reformi između vlade i oporbe, uključujući i Civic Alliance for Justice. To uključuje slobodne izbore sukladno međunarodnim standardima i sukladno e, e, izbor e, preporukama izbornog povjerenstva Europske unije. Mi smo spremni pomagati sa stručnim savjetima i izbornom misijom. Uvaženi za zastupnici i zastupnice, Evropska unija stoji uz narod Nikaragve. Represija mora prestati, e, trebaju se poštivati ljudska prava e, naroda Nikaragve. To je pravo na slobodu i slobodu izražavanja, okupljanja, vjeroispovisti i e, mirnog prosvjeda. To trebamo danas još jednom naglasiti. Nadam se da uz vašu podršku možemo izvršiti još veći pritisak e, na Nikaragu da bi se te, ti zahtjevi ispunili. Hvala. Hvala potpredsjedniče. A sljedeći govornik je e, gospodin e, Lopez za pučane. Htio bih pohvaliti e, visokog predstavnika e, za ono što je rekao. Kriza u Nikaragvi je počela e, koncentracijom moći u rukama Ortege. oporba, civilno društvo i novinari žive u neslobodnom društvu. U zemlji nema e, vladavine prava, vlada nekažnjivost, kršenje temeljnih ljudskih prava. Trebamo se podsjetiti da e, ne samo državljani Nikaragve su oni koji e, pate od toga, već i gosti iz drugih zemalja. Jedna studentica iz Belgije je uhićena jer je sudjelovala u mirnom prosvjedu. Ona je sada u zatvoru. E, je, ona je pomagala i ženama koje su štrajkale glađu. Mi e, slavimo obljetnicu povelje o e, temeljnim ljudskim pravima. Europa je koljevka tih prava ljudi koji su uhićeni u Nikaragvi su uhićeni upravo zbog toga što brane temeljnih ljudskih prava. To nije sukladno demokraciji, slobodi i jednakosti. To krši sva temeljna prava. E, imamo e, mnogo e, nevinih ljudi koji sjede po zatvorima u Nikaragvi. Hvala. E, gospođa Letao Markeš e, za SID ima riječ. Hvala predsjedniče, visoki e, predstavniče. Ponovo ovaj parlament iskazuje svoju zabrinutost sa političkom situacijom u Nikaragvi povredama ljudskih prava, neopravdanim uhićenjima i nepostajanja e, istinskog prava na informiranje. Nedavno smo utvrdili da su neki branitelji ljudskih prava uključi Maja Weba e. Kopensa, e, belskog nikaraganskog građanina, uhićeni kada su dijelili vodu i hranu majkama zatvorenika koji su bili na štrajku, koji su štrajkali glađom. U crkvi u Masaji i saznali smo da je mm, vlada Nikaragve pojačala progon svih aktivista i članova njihovih obitelji koji su se e, protivili njihovim politikama. I zatim, evo, ponovo želimo izraziti svoju solidarnost sa narodom Nikaragve i tražimo e, da se uvode sankcije kao što je zamrzavanje imovine i zabrana viza e, u odnosu na sve odgovorne za povrede ljudskih prava. Potičemo vladu Nikaragve da e, otvori dijalog sa e, građanskim savezom da se iznače mirno rješenje za taj sukob parlamentarne snage podržavaju reformu izbornog sustava treba se tako e, pustiti na slobodu nezakonito uhićene građane i neka dozvole humanitarnim organizacijama da, koje, da, da pravno mogu postojati Tražimo od visokog predstavnika i delegacije Europske unije da blisko prate situaciju. Nadamo se da će Europski parlament poslati izaslanstvo Nikaragu što je prije moguće. Svi mi moramo jasno pokazati da oni koji se operu teškoj situaciji u Nikaragvi ne čine to sami, da ih ne prepuštamo njihovoj sudbini. Hvala. Gospodin Nart u ime Renew, dvije minute. Gospodine Barel, slažem se e, s vašim izlaganjem, slažem se s vašim kriterijima, mislim da su realni i nužni. No, ipak vas podsjećam da je 979. da je narod Nikaragve se borio, umirao za demokraciju, borilo se, se protiv samozove diktature bio sam tamo, sjećam se, temeljne potpore koje je dao PSOS, Španjolska e, socijalistička stranka. Nakon 40 godina tragično je da se još uvijek borimo i umiremo iz istog razloga. E, dakle, e, to je Ortega i Murillo, oni uzrokuju su tu strahotu u zemlji. Imamo naoružene bande, imamo ulice na kojima se proljeva krv u ovom trenutku u Nikaragvi. Amnesty International, OAS, e Ujedinjeni narodi i mnogo drugih organizacija e, e, progovorili su o toj organizaciji koja je nevjerojatna, nema pravde, nema ljudskih prava u toj zemlji. Osnovna načela E, su e, nešto e, čemu ne možemo krenuti gravu od toga. Moramo biti apsolutno jasni kada govorimo o tome postoje univerzalna ljudska prava, ideološke prepreke ne mogu im stati na put. Želimo ponoviti svoju solidarnost s onima koji su iza rešetaka, koje muče i koji trpe pate u Nikaragvi. Ali moramo prijeći s riječi na dijela. Europska unija mora biti aktivnija u Središnjoj Americi. Moramo se pobrinuti da postoji demokratski način našeg ponašanja i da e, moramo prvo dati zamah demokratskom rješenju sa održivim izborima to zahtjeva temeljnu reformu takozvanog pravosudnog sustava, osobito režima koji primjenjuje par na vlasti. Moramo se pobrinuti da izbori budu pošteni. Ja sam tamo bila sa gospodinom Harikijem, promatrali smo prethodne izbore. Mislim da komisija zaista treba pojačati djelovanje. Moramo se pobrinuti da u Nikaragvi postoji proces u, e, u skladu sa e, našim ugovorom, u skladu s ugovorom o pridruživanju. Hvala e, gospođa Mec, hvala gospodine predsjedniče, poštovani kolegi Proteklih nekoliko mjeseci stanovništvo Nikaragve e, suočeno je sa represijom vlade. E, došlo je do brojnih povreda ljudskih prava i vladavine prava. Stotine ljudi nezakonito su pritvoreni zbog mirnih prosvjeda protiv vlade, uključujući i Belgijaku a Kopens. E, zaista smo zaprepašteni povredama ljudskih prava koje su počinile vlasti. Pozivamo Nikaragansku vladu da trenutno prestane sa represijom protiv svog stanovništva. E, svi politički zatvorenici trebaju biti pušteni, čim je prije moguće treba držati slobodne poštene e, izbore. Naši diplomati u Nikaragvi trebaju i dalje ulagati napore da pomire različite aktere u zemlji, da podrže pokrete civilnog društva, no bez zauzimanja dominantnog položaja. Naša rezolucija je kompromis između različitih stranaka, pa postoje određene, određena pitanja koja su važna nama zelenima, a nisu u ovom zajedničkom tekstu. Vidim, na primjer, odgovornost europskih poduzeća i njihovu ulogu u stabilizaciji e, te upitne vlade. Treba nam transparentnost o sadašnjim aktivnostima europskih poduzeća u Nikaragvi i mjere dužne revnosti koje oni poduzimaju. U slučaju suočesništva sa onima koji čine povrede ljudskih prava i njih treba pozvati na odgovornost. Predsjedam izaslanstvu, e, izaslanstvom ih želim zahvaliti svim kolegama, savjetnicima koji su doprinijeli ove rezolucije. Ovo je važna i snažna poruka solidarnosti ljudima u Nikaragvi koji su suočeni sa povredama svojih temeljnih prava. Hvala na vašoj pozornosti. Mr. Terč, on behalf of ECR, one minute, please. Gospodin Terč, u ime ECR-a. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Gospodine Borel, brutalnost socijalističkog režima Daniela Ortega u Nikaragvi i dalje sije smrt i teror. E, ovaj, e, svi sva upozorenja rezolucije, rezolucija upozorenja koje dolaze izvan zemlje beskorisne su. Režim i dalje masovno kršti ljudska prava. Nijedno upozorenje ništa nije postiglo e, u odnosu na stotine smrti, masovne mučenja, e, silovanja, seksualne, e, seksualnu agresiju, slično onome što vidimo i u Venezueli. Ti su režimi zapravo jako slični, jednako su okrutni, um, arbitrarni, od, isto kao i na Kubi a vi e, zapravo e, odbijete vidjeti da je e, zapravo Kuba ta koja štiti Venecuelu i Nikaragu i kriminalni režim koji vidimo, koji vidimo u tom području. Hvala lijepa. Gospodin Urban Krespo u ime Hvala. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. pozivanje nasilja i represije Ortega Marije protiv civilnog stanovništva je na neki način e, i e, govor elite u Nikaragvi. Mislim da, mi, da ovaj parlament se treba odlučiti za političko rješenje, puštanje političkih zatvorenika, prestanak nasilja i priznanje socijalnih pokreta, pregovore. Budimo jasni Mnogi od zastupnika u ovom domu kritiziralo je Ortegu ne zato što ih brinu ljudska prava, nego zato što ih brinu ekonomski interesi e- europskih multinacionalnih kompanija. E, e, ako pogledamo situaciju u Nikaragvi, mi zapravo želimo pokazati solidarnost sa socijalnim pokretima i zahtjevima želimo da se vrati duh revolucije koja i Gospodin Fojdo Avares minuta i pol. predsjedniče, visoki predstavniče sutra ćemo glasati o rezoluciji kojom e, zastupnici ovog doma ponovo e, osuđuju teške povrede ljudskih prava u Nikaragvi. Nažalost, situacija se nije uopće popravila, upravo suprotno. Vladavina prava je sada ugrožena. E, brojke su alarmantne. Više od 800 tisuća ljuda prisiljeno je napustiti Nikaragu oko 300 ih je ubijeno, stotine su arbitreno uhićene, stotine studenata je prognano sa sveučilišta, stotine novinara te moralo napustiti zemlju zbog represije e, kojoj ih je podvrgnula vlada Nikaragve. Situacija e, civilnog društva i demokratske oporbe je neodrživa mi moramo provesti sankcije protiv onih koji vrijeđaju ljudska prava, koji krše ljudska prava u zemlji s kojom Europska unija ima ugovor e, o e, pridruživanju. E, situacija u kojoj su se ljudi našli u Nikaragu je zaista strašna. Mi ne želimo razočarati narod Nikaragve, i zato pozivamo na bezuvjetno puštanje političkih zatvorenika pozivamo za prestanak progona civilnog društva i za vraćanje temeljnih prava i sloboda. Hvala. Gospodin Lopez, jedna minuta. Hvala lijepa predsjedniče, hvala visoki predstavniče. E, danas smo ovdje da e, govorimo o vrlo ozbiljnoj situaciji e, u Nikaragui, e, narušavanje demokratskih prava u toj zemlji koje smo vidjeli tijekom proteklih nekoliko mjeseci. Uz to imamo i sve više problema u smislu odnosa između vlade i Europske unije, neprijateljstvo, vidjeli smo da studentske pokrete vođe E, socijalističkih pokreta i aktiviste e, ljudskih ljudskih prava. Vidjeli smo što se s njima događa u e, Nikaragvi, osobito u Maja Kopensa. Ti ljudi su zapravo mučeni u toj zemlji i e, to treba e, reći. Ja pozivam na trenutno puštanje tih pojedinaca u Nikaragvi, ali tražim i popis sankcija protiv pojedinaca koji predstavljaju vladu Nikaragve. Mislim da je to način da se iziđe iz ove situacije. Treba imati nešto što je demokratski, mirno i što uključuje sve stranke u zemlji trebamo e, štititi temeljna prava i trebamo se pobrinuti da Europska unija pomogne u, e, pomogne u, demokratskoj tranziciji u Nikaragvi. Gospođa e, Bilbao Barandika, jednu minutu. Hvala. Nikaragva zapravo e, mora pogledati sporazum i e, e, zahtijevaju se slobodni i pošteni izbori. Moramo pogledati represivne mjere koje su zapravo dovele do više od 300 smrti. Postoji politička blogada, trebaju nam sankcije protiv Eh, od Murija i onih koji su uzrokovali tu situaciju. To zahtjeva politički pristup. Eh, pozivam predsjednika Ortega eh, da usporedi situaciju sadašnju sa onom iz 1985. Danas je Nikaragua slika zaista strašna ne e, različita e, e, od situacije kako je bila na kraju diktature Samoze. Samoze. On je njih dvoje počinju djelovati jednako. Hvala. Moja stranka i moj kolega su posjetili Maju Kopens. Ona je u zatvoru jer je prosvjedovala protiv vlade e, Daniela Ortega. Tisuće ljudi e, su e, na jugu Nikaragve jer su prosvjedovali na ulicama za slobodu, za poštovanje ljudskih prava. Mislim da je Ortega zaboravio da je i on jedan put bio iza rešetaka. Moramo eh, vidjeti punu provedbu sporazuma eh, eh, iz ožujka ove godine. Moramo vidjeti kraj represije tako da može cvjetati demokracija. Trebaju nam slobodni pošteni izbori i nastavit ću borbu za ljudska prava. E, to je govorila Maja Kopens i oni koji su zbog prosvjeda za rešetaka moraju biti odmah pušteni, uključujući i nju. Hvala lijepa. Moramo joj pomoći. Gospođa Daly, jedna minuta. Hvala predsjedniče. Ovo je svaki mjesec e, dolazimo ovdje, e, e, govorimo protiv režima u Južnoj Americi i opet govorimo o žrtvama povreda međunarodnog prava i mislim da je to strašno jer ljudi u tim zemljama trpe. Ovo je zemlja koja je porazila 2018. E, koja e, trpi ekonomske sankcije koje je jednostrano nametnula e, SAD. Ako se misli da sankcije neće pogoditi civile, to, to je zapravo se neće dogoditi. SAD govori o Nikaragvi i o Kubi kao sljedećima koji će pogoditi govori se o e, nelegitimnim e, režimima u Venecueli i Nikaragvi e, i o izuzetnoj prijetnji SAD-u. To je zemlja pod opsedom. Trebamo nazvati stvari onakvima kakve jesu i dozvoliti ljudima Nikaragve da sami odluče o svojoj sudbini. Hvala predsjedniče Nikaragva prolazi kroz socijalno političku krizu već više od godinu i pol dana. 2018. godine vidjeli smo više od 300 mrtvih, 2000 e, e, ozlijeđenih, uključujući e, tisuće iza rešetaka, uključujući Maju Kopens, a to je zato što je ona htjela odnijeti vodu onima koji su štrajkali građom gospođa Madame Bašle iz UNHCR-a e, e, dovela na svjetlo ozbiljne povrede ljudskih prava, slobode udruživanja, slobode izražavanja. Civilni prostor je jako smanjen, zatvaraju se neovisni mediji, e, uhićuju se aktivisti, vođe lokalnih zajednica se stigmatiziraju, uhićuju, pravosuđe nije neovisno E, e, do, ipak su neki napori doveli do slobode 400 ljudi, ali ostali su još uvijek iza rešetaka. Moramo nastaviti mirni e, izlaz iz krize na temelju dijaloga, no vraćanje povjerenja mora ići zajedno sa krajem nekažnjivosti. Oni koji su optuženi za ubojstva i mučenja moraju odgovarati za zločine koje su počinili. Zemlja se mora otvoriti međunarodnim promatračima E, e, vijeće iz listopada odlučilo se za ciljane sankcije. Nastavit ćemo pratiti situaciju. Imate našu punu potporu za demarš koju ste poduzeli. E, gospođa Rodriguez Ramos, jednu minutu. Hvala. Hvala lijepa. Visoki predstavniče, predsjednik Danijel Oteka, gospođa Murio i potpredsjednik Murio zapravo e, e, vode e, Nikaragu u jedan uder. Imamo političare, novinare, društvene vođe koji su zaista izloženi velikoj represiji. E, imamo pisma ovdje ljudi koji su kidnapirani i e, zatvoreni. Majke e, političkih prosvjednika su se zaključale u crkvu i traže puštanje svojih sinova u pismu. Nema Elizabet, kaže ona je jako bolesna, ima 25 godina, zanijekana je medicinska pomoć, iako je jako bolesna Ivana Abares i Maja Kopens, Gan Erer i e, ostali počeli su štrajk glađu prošle godine kako bi zahtijevali medicinsku pomoć za tu osobu. E, članovi obitelji ne znaju gdje su im kćeri, gdje su im djeca, ali znaju da su to politički zatvorenici u Nikaragvi i da su uvjeti njihovog pritvora zaista grozni, da oni jako trpe. U ovoj rezoluciji tražimo trenutno puštanje tih pritvorenika i zahtijevamo da se poduzmu mjere e, protiv onih koji su krivi za to jedna minuta. E, hvala predsjedništve. E, nakon posljednje rezolucije e, o krizi, parlamenta o krizi u Nikaragvi, situacija se nije popravila. Represija režima se povećala, srezane su slobode, Europski parlament mora poslati jasnu poruku. Povrede ljudskih prava u Nikaragvi moraju odmah prestati ta rezolucija treba biti korak naprijed, e, treba zauzeti čvršće stajalište. Već smo e, e, u prethodnim rezolucijama